Što komisija misli o nadolazećem spajanju između Commerzbanka i Vrtbanka i e, o učinku tog spajanja na financijsku stabilnost? Hvala gospođo Žil. A sada u ime ecr riječ ima gospodin Luke. Predsjedavajuća, dame i gospodo, mi imamo veliki problem u europodručju zbog jako puno loših kredita. 600 milijardi eura ili više se skriva i ovaj velik problem mi u ovome domu raspravljamo o problemu, ali ne nalazimo rješenja. Zakonodavne mjere koje bi riješile problem u europodručju nisu dostatne zato što svi problemi koji su se nagomilali nakon krize eura, nakon velike dužničke krize, oni uopće nisu obuhvaćeni ovim zakonodavnim mjerama. Dakle, zakonodavne mjere su usmjerene ka lošim kreditima, ali samo do onog trenutka od kada ovaj zakon stupa na snagu. Dakle, čak ni oni krediti koji su 2019. E, podignuti neće biti odmah e, zahvaćeni ovim mjerama, nego postoji rok od tri godine. Dakle, tek 2020. započinjemo sa rješavanjem loših kredita. Dakle, imamo gomilu takvih kredita koji ugrožavaju stabilnost banaka, ugrožavaju stabilnost financijskog sustava. Dakle, to je vrlo jasan primjer za to kako si često političari međusobno čestitaju kako su riješili određen problem, iako tome uopće nije tako. Dakle, tu je parlament u potpunosti zakazao. Eh, luke. Hvala gospodine Luke. A sada u ime Aldea riječ ima gospodin Tremoza i Balsels. Izvolite, imate dvije minute. Poštovana predsjedavajuća, povjereniče. Nije bilo jednostavno uključiti prijedloge i ideje za ovu uredbu jer su izvjestitelji vrlo ljubomorno čuvali ovaj predmet, ali mi smo svejedno se trudili zato što mislimo na ljude koji najviše pate zbog nenaplativih kredita. Od uvijek smo govorili da loši krediti imaju inherentnu ljudsku dimenziju i zato što su nastali zbog nepravilne primjene europskog prava Europska unija prepoznaje na početku ove uredbe da e, važni zakoni nisu propisno primjenjivani u nekim državama članicama. Direktiva o kasnim plaćanjima, direktiva o zaštiti e, potrošača i e, direktiva o hipotekama. Ako ne unaprijedimo provedbu zakona u nekim državama članicama, možda će doći do novog vala NPL-ova u nekim državama državama članicama u nadolazećim godinama ako dođe do velike financijske ili ekonomske krize u Europskoj uniji. Zato pravilna provedba e, je ključna, to znači e, držanje e, i čuvanje, poštivanje naših vrijednosti. Bez direktive uredba bi izgubila svo značenje, a kreditne institucije ne bi imale pravni poticaj kojim treba da na tržište stave NPL-ove. Mi smatramo da ovaj parlament treba odaslati snažnu poruku. Vrlo je važno da čitav zakonodavni paket o NPL-ovima prođe. To je naša odgovornost. Velika vam hvala. Hvala vam. A sada ćemo u ime zelenih čuti gospodina Urtasuna na dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća. Naš klub je također mišljenja da nenaplative kredite moramo smanjiti, odnosno njihovu količinu, jer oni loše utječu na bilance banaka i isto tako dovode do financijske instabilnosti. Dakle, mi se slažemo sa ovim navedenim ciljevima, ali smatramo da bi prioritet trebala imati dva kriterija. Kao prvo, financijske institucije trebaju preuzeti veću odgovornost kada se radi o kreditima odobravanju kredita kako bi smanjili broj nenaplativih kredita, ali isto tako i oni potrošači koji ne mogu otplaćivati svoje kredite, oni ne bi smjeli zbog toga patiti, odnosno ne bi platiti prevelik društveni trošak kao što je to viđeno u Španjolskoj. Dakle, to su ciljevi. No, mi se ne slažemo sa ovom uredbom, predloženom uredbom nećemo glasovati za nju zato što odredba o nenaplativim kreditima budućim kreditima je vrlo široke definicije. Dakle, Europska komisija predlaže rok od 8 godina i to 100% otplata. Mi mislimo da bi 7 godina bilo bolje. Zatim spomenjete tri godine nakon usvajanja stupa ova uredba na snagu, no mi predlažemo da ona se odnosi i na dosada uzete kredite. Dakle, od prvog ožujka bi ova uredba već trebala stupati na snagu. Uopće nismo zadovoljni s rezultatom i mišljenja smo da ovdje nismo vodili dovoljno računa o zaštiti potrošača. Vidimo da se ovdje postigao široki konsenzus, ali mislim da to nije dobro. Mi želimo da i manji klubovi budu više uzeti u obzir njihova mišljenje. Puno hvala kolega Urtasun, a sada u ime zelenih gospodin Carthy. Minuta i pol, izvolite. Niti jedan od argumenta ovog prijedloga ne prolaze test. E, komisija kaže da je taj prijedlog ide u smjeru financijske stabilnosti, ali e, mi u to nismo uvjereni. Pobornici kažu da će to osloboditi kredite za mala poduzeća. Međutim, jasno je da to nije problem u ovoj ekonomiji. E, ovaj paket će samo hrabriti banke da e, svoje klijente preusmjere prema lešinarskim fondovima i e, to neće riješiti ovu krizu gdje imamo broj beskućnika u Europi kao nikad Loši krediti su model koji se ponavlja u Europi i ovaj prijedlog neće tome stati na kraj. Ovaj paket vraća banke u situaciju u kojima mogu ostvariti masivne profite bez obzira na to tko su vjerovnici, a to su europski građani odnosno dužnici ovaj e, prijedlog će baciti na koljena obitelji koje će se onda naći u rukama lešinara u financijskom sustavu. Hvala vam. sada u ime FTT. Gospodin Valina, jednu minutu, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Osobno ja i e, kolege u klubu su vrlo zabrinuti zbog ovih mjera koje će se odnositi na ovaj paket i na nenaplative kredite jer e, zapravo ovaj paket nije do kraja dorađen tako da nisu poznati učinci na tržište nekretnina, na potrošače, na poduzeće, na građane to još trebamo provjeriti jer poticati prodaju nenaplativih kredita u ovako kratkom roku u odnosu na recimo zdravo upravljanje koje bi mogle provoditi banke interno podrazumijeva i određene špekulacije. Znamo da postoje neki fondovi koji su pružali i konzultantske usluge SBU u i SSM-u za vrijeme stres testa i oni su zainteresirani da se domognu ovog paketa loših kredita tako da e, ne bih htio da e, nekretnine koje su zalog ovih kredita padnu u ruke špekulatorima i s obzirom na e, smanjenje rizika gdje je smanjenje rizika na izvedenicama što puni džepove europskih banaka i kada ćemo konačno podijeliti rizike. Dakle, iščekujemo podjelu rizika kada je riječ o jamstvu zajedničkih depozita. Hvala. Zahvaljujem gospodine Vali, a sada u ime ENF-a gospodin Zilstra. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala lijepa. Govorimo o podjeli rizika mm, u državama članicama, ali u recentnom izvješću zaključak je bio da ta podjela rizika će sama po sebi dovesti do nestabilnosti. To nije samo neodrživo povećanje duga, nego se radi i o uključenju financijskih e, institucija. Mislim stoga da izvjestitelji znaju sve ove rizike. Pitanje koje se postavlja gospođo predsjedateljice jest zašto izvjestitelji svejedno žele ići u tom smjeru koji je protivan onoga što želi e, nizozemsko znanstveno vijeće. Hvala, a sada gospodin Fontulis. Izvolite, imati riječ. Dame i gospodo, e, banke su e, vrlo e, važan dio za stabilnost u državama članicama svakako je potrebno da oni koji ne plaćaju kredite plate, ali banke su odgovorne za davanje kredita bez jamstava. E, financijska kriza koja je sada pretvorena u gospodarsku krizu jest realnost i neki ljudi e, su u riziku da sve izgube, čak i svoje kuće. A građani koji su u tom riziku e, od nas trebaju da poduzmemo mjere kako oni ne bi izgubili e, svoja mjesta stanovanja. Ah, is there a problem with interpretation? E, postoji li problem sa prijevodom? Bio je problem sa njemačkim problem, Mislim da je problem riješen, nadam se. Molim vas, nastavite. Slobodno nastavite. Ne? Dakle, sada ćemo u ime SND-a čuti kolegu Mavridisa. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća nenaplativi krediti su europski problem, problem kojemu ovaj tekst pokušava iznaći rješenje, učiniti prvi korak unaprijed. Dakle, cilj je da nađemo učinkovit način kako ćemo te nenaplative kredite rješavati, a bez negativnih posljedica po realno gospodarstvo ili e, one koji podižu kredite. Dakle, zaštita onih koje podižu kredite, građane koji podižu kredita je vrlo važna. Banke su vrlo jake u ovom sustavu, a oni koji dižu kredite su ona slaba karika u sustavu, tako je to e, određeno <laughs> i u direktivi. Dakle, mi ovdje moramo intervenirati, prije svega Europska komisija mora intervenirati, moramo vidjeti kada je ova direktiva doista provedena, provođena, kada nije. Dakle, moramo zaštititi zajmoprimce i isto vrijedi i za druge države članice, jer čini se da provedba nije jedinstvena. Zatim podjela rizika. Dopustite da ponovim ono što je upravo rekao kolega. Dakle, postoje različiti razlozi i pojedinačni interesi država članica koji uvijek iznova ometaju eh, ostvarivanje konačno ostvarivanje bankovne unije odnosno njezino završavanje i bez eh, osiguranja depozita ne možemo govoriti o pravičnim uvjetima i nedavno smo na Cipru imali jedno izvješće koje se bavilo e, propašću jedne banke, jedne zadružne banke i ona je upravo imala problem sa nenaplativim kreditima. U izvješću se dolazi do zaključka da su europske institucije su odgovorne to što su e, kršena prava Cipra. Hvala. Kolega Mavrides. A sada kolega Ozog, izvolite iz ECR-a. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo, financijske institucije u Europskoj uniji su puno toga postigle obzirom na smanjenje broja nenaplativih kredita. Dakle, to je bio velik problem i bilo je potrebno poduzeti mjere i ja sam zato sa velikim zadovoljstvom primjeno znanje ovaj zakonodavni prijedlog koji podupirem, no želim se osvrnuti na dvije stvari. Kao prvo, univerzalni pristup koji razlike u nacionalnim pravima ne uzima u obzir u okviru različitih nacionalnih postupaka. Naravno, Potrebna nam je i procjena učinka kako bismo vidjeli kakav učinak uredba ima na banke prije svega obzirom na e, kredite za mala i srednja poduzeća i koje utjecaje to ima na rast e, bdp p-a u državama članicama. Puno hvala. E, hvala, a sada gospodin Papadimulis, izvolite. Hvala. Jasno je da moramo smanjiti eh, broj eh, loših kredita jer eh, ih imamo mm, vrlo mnogo, 6 milijardi eura vrijednosti loših kredita, ali moramo osigurati jamstva da e, špekulanti neće profitirati od ove situacije. Prijedlog komisije to ne čini u dovoljnoj mjeri, a ni kompromisni prijedlog pučana i socijalista. Ako želimo zaista postići e, zdravi financijski sustav, moramo postići to da ne bankarske aktivnosti podliježu istim pravilima transparentnosti, a ovaj prijedlog niti to ne osigurava i zato ga ne možemo podržati. Osim toga, mi smo protiv načina na koji se u ovom izvješću bavite problemom. Gospođo e, De Lange, ovo četiri, već imamo četiri godine da vam je ovaj dosje u rukama, a ništa nije učinjeno. Rizik je možda smanjen, ali podjela rizika nije niti malo uznapredovala. Komisija predlaže nešto, ali pala je podrška ovog parlamenta za taj e, prijedlog. E, mislim da je ovo sada premalo i prekasno i zato ne možemo podržati ovaj prijedlog. Hvala kolegi Papadimopolisu, a sada u i... A sada gospodin Zarinopoulos ima jednu minutu, izvolite. Puno hvala. Siriza je e, stavila na raspolaganje milijune farmaceutske industrije i vlada se odrekla toga da oporezuje brodogradnju, znači da je narod podnio sav teret. Stotine obitelji morale su napustiti svoje domove zato što nisu mogli otplatiti kredite. Dakle, radilo se samo o spasu banaka, o spašavanju banaka. Zaposlenici banaka e, su također bili u vrlo lošoj situaciji, prijetili su im e, otkazi. Vrlo je teško ispuniti uvjete zato što su kriteriji sve stroži, sve je više mm, prisilnih mjera i sve to kako bi e, išli u susret velikom kapitalu. Dakle, ne postoji više progresivna fronta iza ove vrlo reakcionarne politike Sirize i uvijek se prije svega radilo o spašavanju banaka. Nikad se nije htjelo spasiti zajmoprimce, odnosno potrošače. Obitelji, radničke obitelji eh, bi eh, također e, trebali imati mogućnost iznošenja kritike s obzirom da nam slijede izbori. Puno hvala, a sada ćemo čuti kolegu Frunzulicu. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi kolege, e, povjereniče. E, namjera je bila da se smanje rizici e, takozvanih neprihodujućih izloženosti i da sustav učinimo otpornim. Rješavanje problema loših kredita je glavna odgovornost eh, banaka i država članica, ali isto tako postoji jasna dimenzija Unije gdje moramo smanjiti taj broj eh, neprihodujućih izloženosti i gomilanje loših kredita u budućnosti. I eh, moramo spriječiti javljanje sistemskih rizika u nebankarskom sektoru. Mi ovim sustavom e, ćemo e, osnažiti e, otpornost sustava na rizike. Ovaj prijedlog nije možda odgovori na sve izazove, ali ključan je za podjelu rizika i dodatnu regulaciju tržišta kapitala. Hvala vam kolega Frunzulika, a sada slijedi gospodin Paket na jednu minutu, izvolite. Hvala. 740 milijardi eura ovaj ogroman iznos koliko vrijede loši krediti prošlo je deset godina od financijske krize, a ti su krediti još uvijek u bilancama i to ima određene posljedice u Italiji i to predstavlja ogroman problem i u siječnju je jedna banka zbog toga imala ogromne probleme. Sada se donese propisi o tome, ali oni moraju biti još stroži. Makroni ovoga svijeta žele uvijek nove europske fondove, osiguranje depozita i tako dalje. Dakle, trebamo pozvati zemlje članice da očiste vlastite bilance. I to je najbolji način. To ne treba nametati iz Europske unije. Zahvaljujem gospodine Paket, a sada gospodin Liberacki na minutu. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Hvala gospođo predsjedavajuća gospodine povjereniče dombrovski da doista tu se radi o problemu koji može biti vrlo velik problem za zajmoprimca ali i za banke stalno nam se govori da kasnimo no mene to ne uvjerava nije to baš tako jednostavno tu se radi o preraspodjeli nadležnosti. Dakle, banka i, njezini takozvani rizici i zajmoprimac. Dakle, to nije homogena masa. Tu postoje vrlo velike razlike i naravno da e, postoje investicijski krediti ili potrošački krediti i drugi oblici kredita. Dakle, potrebno je da mi udio loših kredita smanjimo kako bi imali veću stabilnost financijskih tržišta. No isto tako moramo uzeti u obzir neke načelne stvari, dakle moramo procijeniti kakvi su rizici i kako će oni utjecati na bankovni sektor. Dakle moramo zaštititi banke, a istovremeno potrebni su nam ulagači koji imaju mogućnost dobivanja kredita. Hvala. Gospodine Liberacki. A sada kolega Marijas. Izvolite, imati riječ. Hvala. Ovdje govorimo o nenaplativim kreditima. To u Grčkoj znači da bi ljudi mogli izgubiti svoje domove zbog financijskih lešinara. Grčka je bila na pogrešnoj strani trojke Mi to zovemo crvenim kreditima, ali to su zapravo u suštini loši krediti. Ovi financijski lešinari sada ih prebacuju, a vlada Sirize ne štiti narod, čak i kada je riječ o njihovom prvom, glavnom domu. Dakle, ti loši krediti su predmetom grabeža ovih lešenara koji to otkupljuju, a u igri je prvi dom dužnika jer se e, otkupljuju hipoteke i zatvaraju krediti prisilno. Hvala gospodine Marijas. Sada nam još slijedi spontano javljanje za riječ Imamo dva javljanja za riječ. Oba možemo prihvatiti. Dakle, prvo kolega Sajevski, izvolite, imate riječ. Hvala. Dakle, radi se o milijardama eura koje smo izgubili zato što krediti nisu otplaćeni, no to nije tako bolno zato što se upravo nalazimo u fazi rasta. Bilo bi puno gore da smo u krizi. Dakle, u ovoj raspravi je vrlo važno reći da je potrebno definirati problem. Dakle, postoje pravne rupe, pravni propusti ili možda je problem u samom bankovnom sektoru ili je to sve skupa rezultat svjesnog djelovanja određenih e, pravnih osoba. Mi govorimo o financiranju terorizma, o bitcoinu i tako dalje i tako dalje. Dakle, banke imaju vrlo širak spektar djelovanja i mislim da bismo do kraja saziva e, morali riješiti ovaj problem, ali moramo pri tome postaviti pravu dijagnozu problema i također moramo odrediti opseg problema. Hvala, gospodine Zdrojevski. A na koncu riječ ima još i kolega Epitideos. Izvolite, na minutu. Hvala. Banke su važan dio gospodarstva naših država članica i jedino je ispravno da one moraju doprinijeti realnoj ekonomiji i davanjem zajmova, zato jer o tome ovise i radna mjesta. Ali ovdje ne govorimo o preživljavanju banaka. Govorimo o dužnicima koji nisu u mogućnosti otplatiti svoje kredite što je posljedica krize. Riječ je o velikom broju ljudi u većini zemalja i zapravo je to u nekim zemljama poprimilo tragične razmjere poput e, Grčke zbog e, prave gospodarske katastrofe koju je Grčka proživjela i zbog trojke. Dakle, ti su krediti postali nenaplativi, a posljedica je toga da su mnogi izgubili krov nad glavom. Neki su počinili samoubojstvo jer su izgubili tlo pod nogama i krov nad glavom. Mislim da moramo zaštititi te ljude jer je riječ o njihovim domovima i mislim da to možemo učiniti. Hvala. Zahvaljujem gospodine Petitideos. A sada riječ dajem potpredsjedniku Dombrovskisu. Izvolite. Uh, Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, poštovani su izvjestitelji, na početku želim vam čestitati na vašem radu posvećenosti, a čestitam i izvjestiteljima i u Sjeni na njihovoj suradnji na pregovorima o ovom predmetu. Na kraju Želim reći da ova zakonodavna inicijativa pokazuje da je Europska unija spremna poduzeti odlučujuće mjere kako bi ojačala bankovni sektor i poboljšanja njegovu stabilnost i otpornost na buduće šokove bez obzira na to odakle oni stigli. To je važan sastojak e, buduće, budućeg ekonomskog blagostanja. Hvala vam lijepa. Kiitos e, komisari Dobrovskis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 puno poreznika tražilo da pri spašavanju banaka kao jamstvo e, da države članice preuzmu jamstva, no mi to više nećemo učiniti. Dakle, kada će ponovno trebati spašavati banke, to ne trebamo svaliti na e, porezne obveznike. No praksa je da ako se radi o spašavanju banke, da je država ta koja zajedno sa poreznim obveznicima preuzima jamstva. Dakle, vrlo velike su razlike između država članica kada se radi o spašavanju banaka i sredstvima, državnim sredstvima koje koriste za njihovo spašavanje, tako da ne možemo reći da ćemo preko noći u Europi iznaći jedinstven sustav za spašavanje banaka. Isto tako tu treba uzeti u obzir i propise o likvidnosti i tako dalje. Dakle, mnogo toga možemo učiniti, no postoje države članice koje odmah žele zajedničko europsko rješenje. Primjerice u Italiji prema novim propisima, novim zakonima e, o nenaplativim kreditima E, tu su vrlo velike e, razlike usporedbi, dakle u tom novom zakonu usporedbi sa drugim državama članicama i dopustite e, da odgovorim kolegi Faražu koji je tu iz monetarnog fonda. Dakle, On je rekao da moramo um, razmišljati u puno dužim vremenskim rokovima i da moramo biti ambiciozni. Mi smo 20 sati raspravljali na tehničkom sastanku i gospodin Esra je bio prisutan e, naravno samo na nekoliko minuta je došao. E, poslali smo više stotina e-mailova, e, zatražili smo mišljenje kolega, no nismo dobili e, puno povratnih informacija. Dakle, ja ću zamoliti da odgovarate na naše upite i sudjelujete u raspravi ili da zašutite. Puno hvala. Hvala. A sada ćemo čuti gospodina Gualtierija. Izvolite, imate također dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Ova rasprava je pokazala da smo usvojili uravnotežen tekst. Čuli smo i s jedne i s druge strane nešto propagande. Neki su rekli da je on previše oštar i kolegi Valiju želim reći da treba biti ozbiljan jer svi znaju da je ovo tekst koji je ublažio prijedlog komisije i on je uravnoteženiji od adenduma SB-a. Dakle, optuživati nas da smo izradili preoštar tekst nema smisla. I slažem se tu sa kolegicom Delange da nisu uzeli riječ drugi kolege kako bi nam sada govorili da trebamo biti e, i prije pregovora, a onda nas sada optužuju da smo bili previše popustljivi. Dakle, mi smo si preuzeli odgovornost eh, da se pozabavimo vrlo osjetljivom i teškom temom i to smo uspjeli odraditi dobro i brzo. Ovo je jedan pozitivan primjer sposobnosti ovoga parlamenta da izradi zakonodavstvo i da kada nešto dobro ne funkcionira, neko tijelo, neki smjer, neko stajalište, dakle, sposobnosti parlamenta da inzistira na e, tome da se isprave negativne posljedice recimo na gospodarstvo i također parlament zna spojiti potrebu za smanjenjem rizika od nenaplativih kredita sa očuvanjem financijske stabilnosti, sa zaštitom interesa građana, sa zaštitom e, dužnika i malih i srednjih poduzeća i sposoban je izraditi jednu uredbu koja će mislim e, imati s jedne strane učinak na veću opreznost i obeshrabrit će dakle prakse koje bi mogle dovesti do nakupljanja nenaplativih kredita, ali ujedno to parlament čini na održiv i upravljiv način bez negativnih učinaka na realnu ekonomiju. Na kraju želim još jednom zahvaliti kolegici Delange, komisiji i svim kolegama koji su nas podržali u našem radu, a želim zahvaliti i vijeću koje nam je omogućilo održavanje trijaloga u rekordnoj brzini. Možda je to bio i najbrži trijalog u povijesti i zahvaljujući tome smo uspjeli objaviti, odnosno uskoro će se objaviti ovaj akt u službenom listu. Hvala. Hvala, kolega Gualtieri. Time je rasprava završena, a sutra će se održati glasovanje. Time slijedi iduća točka dnevnog reda. Radi se o izvješću kolege Pereira i Manka o osnivanju Europskog monetarnog fonda. Prvo dajem riječ izvjestiteljima. Dakle, prvo gospodin Pereira na četiri minute. Izvolite. Predsjedavajuća. Poštovani kolege, reforma Europskog stabilizacijskog mehanizma predstava najvažniji element reforme eh, ekonomske i monetarne unije i to je nužni eh, postupak, nešto što moramo učiniti kako bismo ispravili velike pogreške u eh, arhitekturi Europe na koje nam je ukazala financijska ekonomska kriza. Europa e, Želim zahvaliti e, su izvjestitelju, e, gospodinu Vladimiru Manki, na, izvrsnom, na izvrsnoj suradnji u prethodnim mjesecima. Isto tako zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni iz različitih klubova na izvanrednom na izvanrednoj suradnji bez koje ne bismo postigli ovo što smo uspjeli i u ovom vremenu. E... Europski parlament za e, dugi i srednji rok ponovo potvrđuje svoju viziju da obrani potpunu integraciju europskog stabilizacijskog mehanizma u europsko pravo kako bismo mogli imati pravu europsku instituciju kojom bi se upravljalo na način na koji se institucijama upravlja u zajednici uz nadzor parlamenta. To međutim nije moguće učiniti preko noći, a u kratkom roku mi se zalažemo za daljnju reformu esm e kroz međuvladin sporazum koji je u pozadini cijele priče. Mi ne podržavamo ime Europski monetarni fond jer bi to moglo zbuniti u pogledu monetarne politike koja je još uvijek u rukama Europske centralne banke, ali još su neki aspekti e, o kojima želimo govoriti. Želimo osnažiti e, mehanizam nadzora Europskog parlamenta. Tu predviđamo e, mehanizam za suradnju između dvije institucije kako bismo osnažili dijalog, kako smo osnažili parlamentarni nadzor. Osim toga predlažemo da direkt direktor e, jednog mehanizma stabilnosti bude izabran u Europskom parlamentu. Nadalje, e, prepoznajemo jačanje uloge mehanizma za promociju financijske stabilnosti kako bismo mogli odgovoriti na financijske i gospodarske krize a, a moramo u e, tom kontekstu revidirati e, e, nadležnosti i funkciju tog mehanizma. I na kraju isto tako moramo dozvoliti veću autonomiju u odnosu na Međunarodni monetarni fond. Moramo mehanizmu dati nadležnosti adekvatne nadležnosti kako bi on bio u potpunosti operativan i kako bi e, vršio svoju funkciju u bankarskoj uniji. Znamo da reforma sustava e, da reforma europskog e, stabilizacijskog mehanizma je važna etapa u uspostavljanju e, europskog e, monetarnog i ekonomskog sustava i nadamo se da će vijeće poslušati prijedloge Europskog parlamenta kako bismo zajedno mogli nastaviti raditi na dobrom putu. Hvala. Zahvaljujem. A sada ćemo čuti drugog izvjestitelja, gospodina Manku. Vi također imate četiri minute na raspolaganju. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine podpredsjedniče komisije, poštovani kolege. Ljudi se sjećaju financijske pomoći Grčkoj, zemlji koja je najviše propatila uslijed financijske krize. Zemlje europodručja su tada uspostavile europski mehanizam stabilnosti i taj privremeni mehanizam pretvoren je u trajni mehanizam koji je poznat pod nazivom eurobonda. Cilj je pružiti e, potporu zemljama članicama koje imaju dužničku krizu i također omogućiti bolji e, pristup e, financijskim tržištima. To su Irska, Grčka i Cipar i Španjolska i Portugal. Dakle, Pružena je pomoć u obliku strukturnih reformi i također u obliku mjera kojima se učvršćivalo njihova gospodarstva i ispriječavalo štete koje su mogle nastati ne samo u europodručju nego i diljem Europske unije. Pogledajmo kako je stanje u tim zemljama sada. Zahvaljujući toj suradnji Irska bilježi najbrži rast u e, Europskoj uniji. Španjolska je e, potukla rekorde u izvozu, Portugal ima primarni višak, e, a Grčka je morala proći najboljnije reforme i danas više ne treba ovaj program spašavanja. E, ona se može ponovno financirati kao i ostale zemlje na međunarodnim financijskim tržištima. E, Grčka je nedavno stvorila na stotine tisuća novih radnih mjesta i također je zabilježila čvrst gospodarski rast. Prije nekoliko dana agencija za rating Moody's je podigla rating Grčke na B1, dakle podigla ga je za dva stupnja i e, smatra dakle da su reforme dale rezultata i da će se ostvariti daljnji napredak i da postoji mala vjerojatnost da će se vratiti na prethodnu situaciju. Zahvaljujući pomoći koja je pružena Grčkoj 2011. i 2012. to je e, bilo nešto što je e, se također osjetilo i u Slovačkoj, ali zahvaljujući suradnji sa Europskom unijom e, mi smo čvršći nego ikad i potpora za euro je na najvećoj mogućoj razini u povijesti od uvođenja eura. Od početka stvaranja Europskog mehanizma za stabilnost vidjeli smo da se smanjuje međuvladin prostor i da se smanjuju njihove mogućnosti reagiranja na financijske probleme. Zbog toga e, smatramo da ćemo da treba pojačati e, funkcioniranje tog mehanizma i to će nam omogućiti i dovršenje izgradnje ekonomske monetarne unije. Ovaj okvir također e, treba uvažiti i stajališta nacionalnih parlamenta. Kada govorimo o budućim resursima Europske unije, e, nacionalni parlamenti bi trebali moći sudjelovati u procesu razrješnice i e, također nadzirati sve postupke donošenja proračuna, a u razrješnicu treba uključiti i revizorski sud. Reforma Europskog mehanizma za stabilnost eh, bi trebala eh, omogućiti da se u zemljama članicama eh, osnuju otporni gospodarski sustavi prije nego što one naiđu na značajne poteškoće u prikupljanju sredstava na financijskim tržištima i to se može dopuniti i proračunskim instrumentima kako bi se promicala stabilizacija ulaganja i također ekonomska konvergencija prema gore u europodručju. Europski mehanizam za stabilnost ne bi trebao samo biti ograničen na e, europodručje, nego treba biti otvoren za sudjelovanje svim zemljama članicama. Poštovani kolege, ovi zajednički napori će donijeti veću sigurnost ne samo u europodručju nego i cijeloj Uniji. Hvala. Zahvaljujem gospodine Manka, a sada riječ dajem predstavniku komisije, gospodinu Dombrovskisu. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, Poštovani zastupnici, Europski parlament eh, igra kontinuiranu ulogu u stabilizaciji eh, Europe i eh, pokazala je potporu komisiji u nastojanjima da se osnaži arhitektura Europske unije. Ovaj prijedlog za uspostavljanje Europskog monetarnog fonda još jedan korak u tom smjeru. U ime komisije prije svega želim zahvaliti odborima i prije svega izvjestiteljima gospodinu Pereri, gospodinu Manki i izvjestiteljima u Sjeni na e, obavljenom poslu. Ali isto tako želim iskoristiti priliku i reći i zahvaliti vama vama koji ste na ekonomskoj monetarnoj uniji e, s nama radili u prethodnim godinama. Mi se slažemo sa najvažnijim porukama parlamenta. Posebice podržavamo prijedlog da se ESM ugradi u um, europski uh, širi zakonodavni okvir. Uh, od 2012. godine ESM je bio od ključne važnosti za postizanje financijske stabilnosti u europodručje. Integracija uh, ESM-a u pravni poredak neće samo osigurati um, pretvaranje njega u instituciju, nego će i omogućiti parlamentu nadzor, ali i e, nacionalnim parlamentima. Još jedan e, važan element e, vašeg izvješća jest potreba da države članice poštuju zajednička pravila okvira za zajedničko upravljanje kako bi kako se nadležnosti ESM-a ne bi preklapale sa, drug, sa nadležnostima drugih europskih institucija i da bude u potpunosti usklađen sa europskim pravom. Isto tako želim pozvati, eh, pozdraviti vaš eh, poziv da do 2020. ugradimo zaštitni mehanizam, takozvani backstop. A što se tiče imena, mi smo predložili Europski monetarni fond e, jer smo o tome e, tako razgovarali za vrijeme naših rasprava, ali e, smo primili na znanje prigovor ESB-a i ovog doma, možda možemo zadržati postojeće ime, ESM. Budući da je komisija podnijela ovaj prijedlog, Mm, moram eh, govoriti o nekim eh, stvarima koje su napredovale. Prije svega što se tiče o sporazumu između država članica o SM-u, e on će osnažiti eh, gospodarsku i monetarnu uniju, ne samo u smislu backstopa, nego će i zaštitne mehanizme i instrumente osnažiti. Isto tako želim naglasiti sporazum o suradnji između Europske komisije i ESM-a koji je potpisan u studenom prošle godine i koji je podržao Europski summit. Novi sporazum nadamo se će integrirati ESM u pravni poredak Europske unije čim prije. Hvala lijepa. Hvala povjereniče gospodine Dombrovskis. A sada ćemo čuti kolegu Ivana, no čini se da on nije ovdje u ime odbora KONT. Pa ćemo onda u ime odbora AFKO čuti gospođu Hübner na minutu. Hvala lijepa, predsjedateljice. E, htjela bih e, govoriti o nečemu što je važno iz perspektive odbora e, za ustavna pitanja. Dvije stvari. Prvo, uključenje nasljednika SM-a u europski pravni poredak je ključni dio ovog prijedloga, ne samo detalj. Mi u Europskom parlamentu neprestano pozivamo na to da se ozakone međuvladini aranžmani i ovaj prijedlog je prilika da to učinimo. Države članice članice ovaj čas rade na izmjeni e, sporazuma o SM-u, ali jasno moramo ovdje reći da integracija ovog okvira u europsko pravo je nešto što ćemo morati brzo učiniti. Drugo, odgovornost e, Eh, Europskom parlamentu, ove institucije i nacionalnim parlamentima eh, biti će od ključne važnosti. Moramo uspostaviti ovaj mehanizam kako bismo osigurali visoku razinu odgovornosti nasljednika ESM-a ovim eh, izabranim tijelima. I ta odgovornost je od ključne važnosti i morat ćemo osigurati visoku razinu transparentnosti u odnosu na odluke nasljednika ESM-a. Hvala. Puno hvala gospođo Hübner. A sada klubovi imaju riječ. Kao prvo u ime EPP-a gospodin Van Kandelar. Hvala. Financijska kriza, drage kolege, je sve zahvatila i države članice i bankovni sektor. Prouzročila je velike probleme došlo je do sustavnih problema koje smo trebali rješavati kada je riječ o kreditima. Mehanizam ESM je zato Dakle, Europska komisija morala zato uvesti ESM kao hitan odgovor koji je pružao pomoć državama članicama zapalima u tešku financijsku krizu. Ove mehanizme države članice trebaju znati primjenjivati i isto tako je važno da u realnim situacijama, onim najtežim situacijama doista imaju na raspolaganju pomoć kroz različite programe. i se ukazuje na to da ako je potrebno onda Europska unija ipak pomaže. Za spas europodručja mi možemo puno toga učiniti, ali ne smijemo zaboraviti na reforme. Monetarna unija je vrlo važna. Tržište stabilizacijski mehanizam. Sve to je vrlo važno kako bi spriječili ponovnu krizu unutar europodručja. Puno hvala, gospodin Van den Kendelar. A sada u ime SND-a gospodina Beres. Hvala vam. E, nama je drago da Europski parlament e, ima priliku reći kako on vidi razvoj Europskog stabilizacijskog mehanizma ovim izvješćem, ali ta rasprava je potpuno blokirana u vijeću. ESM je bio uspješan u trenutku u kojem su neke države članice trebale pomoć e, sa e, pristupom tržištu. E, to se danas koristi kako bismo prešli na jednu novu etapu, odnosno kako bismo postigli jednu novu okolinu dijeljenja rizika i smanjenja rizika usvajanje NPL paketa, odnosno loših kredita i pa, paketa, bankarskog paketa. U tom kontekstu mi ne mislimo da ESM treba dovesti do jednog europskog monetarnog fonda jasno mi je da će se ljudi složiti s time da se zadrži postojeće E, ime, ali taj mehanizam mora nam služiti za budućnost i moramo ga moći u budućnosti koristiti za osiguravanje stabilnosti u Europskoj uniji, pogotovo u europodručju koje nam je svakako važno kako bismo mogli zajamčiti e, taj famozni backstop e, bankarskog sektora u ovom trenutku se određene stvari događaju u vijeću, ali mislim da e, usred krize ovaj Europski parlament je u e, međuvladinom okviru prihvatio uspostavljanje ovog mehanizma zato što je situacija bila urgentna, a danas e, vijeće ne želi čuti e, da se govori o ovom korisnom prijedlogu komisije koji bi nam omogućio da pređemo na jedan mehanizam u okviru ugovora, a Europski parlament ne prestaje to tražiti i e, zalagati se za to kao dobar put za, jedan, takav budući mehanizam. Hvala. Kolega Beres. Ja sitten ECR-ryhmän Zahvaljujemo, a sada u ime era gospodin Paket na minutu i pol. Hvala lijepa. Ovim izvješćem želimo stvoriti, odnosno ugraditi ESM jednom za uvijek u pravni poredak Europske unije, a e, financijska potpora će biti glavni zadatak. Mi se s time ne slažemo. Ja ne mislim da se trebamo usredotočiti na spašavanje i davanje tih specifičnih, odnosno taj specifičnih sporazuma. mislim, nije dobar jer će to uvijek biti omča oko vrata Europske unije i previše košta europske porezne obveznike. E, bilo bi mnogo logičnije da e, od države članice nastave organizirati e SM zato što su to, jer nacionalni parlamenti daju taj novac i oni će morati nastaviti osiguravati kontrolu mi se moramo usredotočiti ne na spašavanje, nego na prevenciju novih kriza, a to ćemo učiniti zahvaljujući proračunskim e, pravilima. Moramo nametnuti ta proračunska pravila, jer ako netko ne plaća svoje dugove, u tom trenutku trebamo vidjeti kako E, eliminirati to zaduđenje e, jer ne želimo da e, flamanski porezni obveznici plaćaju dugove drugih, a no bailout moramo ponovno uspostaviti u Europi. Ne želimo divlja spašavanja koja će se dešavati kao što se događa danas. Hvala gospodine Paketa. Sada u ime Aldea gospodin Artui na dvije minute. Gospođo predsjedateljice, poštovani povjereniče, želim pozdraviti izvrstan posao koji su obavili izvjestitelji i radujem se u ulasku ovog europskog stabilizacijskog mehanizma u pravni okvir Europske unije. Mi smo stvorili jedinstvenu valutu i nismo tada zamislili da bi mogla doći e, nastupiti kriza u kakvoj se e, Europska unija, odnosno europodručje našlo u e, vrijeme krize koju je prošla Grčka. I tada smo morali smisliti mehanizam koji bi nam pomogao da se uhvatimo u koštac sa pretrenjanim zaduživanjem jedne od naših zemalja. Zahvaljujem izvjestitelju da je inzistirao na e, zadržavanju uske veze sa nacionalnim parlamentima jer se tu razi, radi o e, socijalnim kapitalu ESM-a jer upravo nacionalni parlamenti stavljaju sredstva na raspolaganje tom mehanizmu. Međutim, žao mi je što se na kraju ovdje radi o upravljanju europodručjem i žao mi je što nismo vidjeli prijedlog nominacije jednog ministra financija koji bi mogao biti podpredsjednik eurozone. Želim ovdje izraziti jednu svoju želju. Želju da Europska unija koristi svoju valutu na način na koji čine e, Sjedinjene američke države uz zaštitu europskih interesa na međunarodnoj sceni. Ne želim e, da e, i da očuvamo svoje vitalne interese. Još jednom želim zahvaliti i suizvjestiteljima o e, izvješće na, na, sredini razdoblja. Jest vrlo važan korak prema naprijed. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Izvolite. Kolme minuta. Hvala lijepa. Prije svega jedna početna primjedba. Mehanizam za uvođenje financijske stabilnosti u zajednicu je nešto što mogu pozdraviti, ali nećemo to napraviti. Uvest ćemo jedan međuvladin mehanizam I to nije odgovarajuća mutualizacija, to je stoga jako loša vijest. Imali smo još problema sa ulogom parlamenta kada je riječ o ovoj reformi. To su kolege već jasno istaknule. Trebalo bi, trebalo ovo podvrgnuti postupku suodlučivanja, međutim to nije tako. I u tom kontekstu sada raspravljamo. Mehanizam financijske stabilnosti od samog početka imao problema zbog svoje netransparentnosti, zbog